Hvala vam. Pozdravljam kandidata za povjerenika za gospodarstvo, gospodina Paula Gentilonija, te članove odbora Ekon koji je odgovoran za ovo saslušanje. Također pozdravljam članove odbora za proračun i odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja koje su pridruženi odbori te članovi odbora za međunarodnu trgovinu i odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača koji su pozvani na ovo saslušanje. Također podsjećam da u skladu sa smjernicama parlament ocjenjuje kandidata na temelju opće kompetencije, opredjeljenja za Europu i osobne neovisnosti. Također ocjenjuje poznavanje e, mogućeg portfelja i vještine komunikacije. Kao što znate, kandidat je prije saslušanja pismeno odgovorio na pitanja koja su mu poslana, a pisani odgovori su dostupni svim zastupnicima na svim jezicima. Odbor za pravne poslove nema prigovora na ovo saslušanje. Ukratko ću objasniti strukturu rasprave. Kandidat se poziva da dade uvodno izlaganje koje najduže može trajati 15 minuta. Također će na kraju imati 5 minuta za zaključnu izjavu. Nakon uvoda će vremena za 25 pitanja od zastupnika, a rasprava će se održavati tako da će svaki zastupnik imati 5 minuta, e, jednu minutu za pitanje, dvije minute za odgovor od kandidata, a u slučaju nastavnih pitanja, pitanja može trajati najdulje jednu minutu, a odgovor također jednu minutu. Prva, prvi krug od sedam pitanja će postaviti predstavnici političkih klubova a drugi krug, 18 pitanja, e, će se raspodijeliti među političkim klubovima, uključujući i predstavnika neovisnih zastupnika. Prijevod se e, nudi na 23 jezika, svi govornici mogu govoriti vlastitim jezikom. Posjeća se govornike da sve što kažu se prevodi, pa ih lijepo molim da ne govore prebrzo. E, rasprava će se prenositi uživo na internet stranici parlamenta, a također će se moći, e, bit će dostupana video snimka saslušanja na istome, e, istoj stranici. Sada dajem riječ kandidatu gospodinu Gentiloniju koji može govoriti ne duže od 15 minuta. Grazie signora Presidente, signore deputate. Hvala lijepa predsjedateljice, poštovani zastupnici, posebna mi je čast biti pred vama ovdje danas prije podne. Imam gotovo 20 godina parlamentarnog iskustva. Bio sam zastupnik, predsjednik komisije, ministar, premijer i u svemu tome sam naučio jednu vrlo važnu stvar – Dakle, sa kandidatima se vodi dijalog, čak se dolazi i do konfrontacija uvijek i onda se na to mora odgovoriti. Današnje saslušanje je prva prilika za to i znam da će uslijediti mnoge druge prilike ukoliko budem potvrđen kao povjerenik. Ako bih e, u samo dvije riječi trebao reći smjer ili opisati smjer u kojem kanim krenuti, rekao bih, ambicija i dijeljenje. Dakle, ambiciozan program koji svi zajedno moramo e, snositi ili dijeliti. Imali smo ekonomsku krizu, prevladali smo ju, vratio se ekonomski rast, međutim izazovi su još uvijek ovdje, uvijek su pred nama. Brexit sa svim nepoznanicama, zatim u jednom dijelu naših državljana širi se osjećaj e, neprijateljstva čak prema Uniji, nesigurnost, geopolitička nesigurnost, upitnici koji se pojavljuju zbog tehnoloških izmjena i naravno strast za gubitkom identiteta. Različiti izazovi imaju različiti intenzitet u državama članicama, ali svugdje se sukobljuje s jedne strane gospodarski grad E, nedovoljna zastupljenost u socijalnim i okolišnim pitanjima. Europski državljani očekuju odgovore. E, razmišljamo o mladima koji su rođeni u ovom tisućljeću. Znam da ih ne želimo e, razočarati, pogotovo kada se radi o klimatskim promjenama. Znam također da svi želimo spriječiti da po prvi puta u našoj Uniji postoji generacija koja ima manja prilika i manja mogućnosti u odnosu na vlastite majke i očeve. Moja generacija je jako puno e, dobila od Ujedinjene Europe, u mom gradu, u Rimu, ja sam to i proslavio svečanom deklaracijom e, zajedno sa predsjednicima i predstavnicima e, država e, kada smo proslavili 60 godina ugovora. Sloboda od diktature, mir, osobna prava, socijalna prava, završetak podjele Europe. Upravo danas, 30. listopada, da sjećamo se odlučujućeg koraka, a to je bilo ujedinjenje Njemačke. Da, dakle, Dakle, izvanredni rezultati koji su postignuti pokazuju nam koliko ambiciozan mora biti naš program da bismo ponovno ostvarili takve rezultate. Ne možemo stati, a oko nas e, je svijet u pokretu. To su riječi Žana Monea, jednog od osnivača Ujedinjene Europe i one nikad nisu bile aktualnije no danas. Dakle, na nama je ogromna odgovornost i e, potpuno sam siguran da na ovom ambicioznom horizontu komisija i parlament mogu biti najvažniji nositelji zadaća. Što se mene tiče, ja sam spreman preuzeti odgovornost ponizno i hrabro. Zalaganje za Europu uvijek je bilo u središtu moga političkog rada i obilježilo je i rat talijanske vlade proteklih godina. Zato s posebnim entuzijazmom kao talijani, kao Europljanin prihvaćam ovaj izazov. Poštovani članovi parlamenta, u političkim smjernicama E, izabrana predsjednica komisija naglasila je viziju za Europu koja vodi prema tranziciji zdravog planeta i novog digitalnog okruženja. Europa može imati vodeću ulogu samo ako smo zajedni i ako poboljšamo naše jedinstveno e, zajedničko gospodarstvo. To će biti moja temeljna načela. Surađivat ću sa e, kandidatom za povjerenika gospodinom Dobrovskijem i e, drugim članovima kolegija kako bih odgovorio na legitimne zahtjeve na prosperitet, stabilnost i zaštita. E, moj put kao povjerenika za gospodarstvo temeljit će se na prioritetima koje sam dobio u mandatnom pismu gospođe von der Leyen. Biću posvećen posvećen, e, kao što sam i već 35 godina, okolišnim pitanjima, jer danas svi osjećamo da su ta pitanja hitna, da trebamo djelovati kako bismo zaštitili e, klimu. E, to će zahtijevati djelovanje na više frontova Prioritet broj jedan je održiv rast i razvoj. Radit ću na tjesnim partnerstvima s državama članicama, na redovitom dijalogu sa e, državama, socijalnim partnerima i e, građanima kao dio gospodarskog nadzora. Raditi ću kako bih integrirao ciljeve održivog razvoja u europski semestar a da istovremeno ne izgubim usredotočenost i e, učinak. Održiv rast i razvoj znači istovremeno i socijalnu održivost. Rastuće nejednakosti pogađaju naš evropski i socijalni model i trebamo ih rječavati snažno i hitno. Smanjiti e, rodne razlike je nešto što je iznimno važno za uključivi rast i razvoj. Jedan od glavnih aktivnosti biti će e, schema ponovnog osiguranja za nezaposlene. Znam da se ovakva schema e, ili model traži već dulje vremena. Politički to neće biti jednostavan zadatak. Međutim, mislim da zajedno možemo napraviti takav program ili takvu shemu koja će ponuditi zaštitu našim državljanima koji prolaze kroz težak period u životu nadgledat ću i također e, provedbu pakta o rastu i stabilnosti kako bi javne financije bile stabilne. Koristit ću fleksibilnost unutar pravila kada to bude potrebno kako bismo imali e, pravi fiskalni smjer i kako bismo imali fiskalnu politiku koja će odigrati stabilizirajuću ulogu i promicati toliko željena ulaganja. U provedbi naših pravila usredotočit ću se na smanjenje javnog duga kao netko tko duboko brine i vodi računa o potencijalno destabilizirajućem učinku e, u lošim vremenima visokog duga. Također ću koristiti fiskalni prostor da bih se suočio s rizicima usporavanja našeg gospodarstva. Osim, naravno, E, Pakt za stabilnost i rast nije savršeni instrument. Ja ću iskoristiti mogućnost e, preispitivanja e, paketa šest i dvije mjere temeljem dokaza iz prošlosti i uzimajući i u obzir doprinos Europskog fiskalnog pakta. Naravno i vi ćete moći reći svoje mišljenje oko svega toga. Pokrenuti ću e, Invest EU, dakle ulaganje kao plan prioriteta, a transformacija naših gospodarstava snažno treba ulaganja ulaganja kako bismo ostvarili energetsku tranziciju, ozelenili naše gospodarstvo i e, dostigli naše ciljeve vezano za ugljik. Ulaganje u istraživanje, inovacije i digitalizaciju ulaganje u održive infrastrukture, socijalna ulaganja. A djelovati je također potrebno na jačanju naše zajedničke valute. Završiti Europsku monetarnu uniju je prioritet za novu izabranu predsjednicu, isto tako i za mene. E, svakako ovaj dom i ovaj odbor zaslužuju sve pohvale za ambiciozan rad u tom području jer e, želimo na svaki način ojačati stabilnost, povjerenje, e, gospodarsku snagu eurozone i jačati međunarodnu ulogu eura, e, što je geopolitički prioritet za nas. Poštovani zastupnici, 74% naših građana slaže se da Evropska unija treba učiniti više u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza. Ja sam doista e, pobornik poštenog i učinkovitog oporezivanja unutar Evropske unije. Moj prvi prioritet bit će zajamčiti da porezi u potpunosti doprinesu Green Dealu Evropske unije ili zelenom dogovoru. S moje strane e, napravit ću okvir za oporezivanje povezivanje okolišnih e, e, djelovanja kako bismo krenuli prema klimatski neutralnom gospodarstvu. E, procijenit ću čitav niz mjera uključujući ažuriranje direktive o porezu na energiju kako bismo postigli naše okolišne ciljeve i kako bismo napravili porez na ugljik na EU razini koji je kompatibilno s vašim pravilima. Ako to uspijemo, E, moram reći da ću pratiti da taj okvir bude pravedan i socijalno uravnotežen. Isto tako želim ocijeniti korištenje pravnih instrumenata koji nam dolaze iz ugovora i pomoću kojih možemo e, kvalificiranom većinom i suodlučivanjem donijeti porezne e, zakone. Moj drugi cilj je evropski doprinos reformi međunarodnog sustava poreza na dobit kako bismo ga prilagodili 21. stoljeću. Svima je jasno da je trenutačni sustav zastario. Tranzicija prema digitalnom gospodarstvu dovela je do nesrazmjera između mjesta gdje se stvara vrijednost i mjesta gdje se plaća porez. Osim toga, porezno natjecanje dovodi do neusklađenosti na tržištu i smanjenog ubiranja poreza. Dakle, osuvremeniti međunarodni sustav poreza na dobit je sada pred G20 uz pomoć OECD-a. Do kraja iduće godine trebat ćemo uzeti u obzir rezultate međunarodne rasprave. Ukoliko se ne postigne konsenzus, imam zadatak pokrenuti napore za pošteni europski e, digitalni porez i za određivanje zajedničke osnove osnovice poreza na dobit. E, sljedeći zadatak je boriti se protiv izbjegavanja e, plaćanja poreza e, koje podriva europsku poreznu osnovicu. Želim se usredotočiti na moguće sankcije za one koji izbjegavaju plaćati porez. I na kraju, Posebno sam ponosan na što će u mom portfelju biti i carinska, carinska unija. To je element koji štiti naše zajedničko tržište. E, mnogi smatraju da je Carinska unija nešto samo po sebi razumljivo. Međutim, e, gospodarske tenzije na svijetu, e, nesigurnost, mijenjajući modeli i e-trgovina govore da trebamo ojačati Carinsku uniju. Tako da ću ja težiti podići Carinsku uniju na sljedeću razinu učinkovitosti. I ne samo moji planovi, već i prioriteti koje je odredila e, novoizabrana predsjednica osnivaće se i na e, statističkim podacima. Ja ću e, braniti profesionalnu neovisnost Eurostata i nacionalnih statističkih tijela. Želim zajamčiti da Eurostat ostane vjerodostojan izvor statističkih podataka o Europi gospođo predsjedateljice, gospođo, eh, mm, poštovani zastupnici. Ja sam ovdje samo spomenuo nekoliko od glavnih ciljeva kojima ću se baviti ukoliko me potvrdite tijekom mog mandata. Da bih ih ostvario u mnogim slučajevima trebat će nam doista veliko političko zalaganje. Ja ću sa svoje strane učiniti sve što je moguće da dođemo do zajedničkih rješenja. Poznajem i poštujem različitost mišljenja između e, klubova, država članica, različitih geografskih europskih područja. Međutim, u interesu je svi u nas izbjeći da ove razlike hrane predrasude i postanu prepreka na našem putu u svijetu koji se tako brzo mijenja. bila bi to tragična pogreška. Moje političko iskustvo nije malo, nije kratko i zato je vrlo jasno da ću nuditi rješenja, tražiti kompromise, promicati kolegija, rad kolegija u komisiji, a svakako štititi ću ono što nam je najvažnije, a to je povjerenje između svih dionika. E, vi ćete svakako biti moja stalna referentna točka kroz konsolidirane procedure dijaloga ja ću e, izvještavati Ekon prije svake važne odluke u europskom semestru. Radit ću zajedno s vama, pogotovo na novim prioritetima na koje je ukazala nova predsjednica von der Leyen. Bit odnosa s parlamentom nije za mene samo način poštivanja dobrih institucionalnih pravila Unije, već se tu radi o političkom izboru u vremenu u kojem na svjetskoj razini obrana liberalne demokracije je nešto što je iznimno aktualno. Hvala vam lijepa, očekujem vaša pitanja. Thank you. Hvala, hvala gospodine Gentiloni. Sada prelazimo na pitanja. Počinjem sa koordinatorima političkih klubova za odbor Ekon. Prvo Markus Ferber, Pučani. Hvala lijepa. Ja sam dobio jako puno poziva iz Rima. Svi kažu da ste sjajni kandidat, pa samo papa me nije nazvao. Pa ne znam, smijem li vas uopće nešto pitati. Prvo, što mislite o paktu stabilnost i rast? Vi ste govorili o protekloj italijanskoj vladi i onda ste rekli da problem nije u europskim pravilima, već u ignoriranju tih pravila i kako to doživljava tržište. S time se čak i ja mogu složiti. S druge strane, više puta ste govorili kritično o ovom paktu za rast i stabilnost. Sada nova vlada u Italiji, slično kao i prošle, najradije govore o flexibilnosti fleksibilnosti toga pakta, a nacrt proračuna za sljedeću godinu ne žele samo nominalni porast deficita, već i strukturalni porast deficita, tako da se uopće e, ne može reći da ćete biti spremni za nova konjunkturna pitanja. Onda vas pitam, što je sa paktom za rast i stabilnost i kako i na koji način ćete poštivati pravila, jer pravila mora poštivati čak i talijanski proračun. Uh, Puno hvala, zastupniče Ferber. Hvala i onima koji su vas nazivali iz Rima. Mislim da je vaše pitanje vrlo relevantno. Imamo pravila, imamo pakt o rastu i stabilnosti i to moramo provesti. U okviru pakta postoji fleksibilnost, što ne znači da je to koncesija ovoj ili onoj državi, ustupak nekoj državi, već je nešto što je ugrađeno u naša pravila. Neću komentirati nacrt proračuna u Italiji jer usput budi rečeno oni ne postoji. Imaćemo e, nacrt proračuna za 12 dana. Ja ću mu posvetiti istu pozornost e, uz dužnost dijaloga i istu ozbiljnost e, koju ću posvetiti i preostalim e, državama članicama. Želim to reći vrlo jasno, potpuno jasno. Nisam i neću biti predstavnik jedne vlade u komisiji mi imamo predstavnike vlada u komisiji, ali ja ću biti povjerenik za gospodarske poslove i u tom svojstvu ću se pozabaviti sa svih 27 nacrta proračuna ako budem izabran na isti način. Hvala. Hvala gospodine Gentiloni. Postoje određeni dijelovi iz ugovora koji govore o paktu rasta i stabilnost, ali to na to otpada samo dvije stranice. A priručnik komisije za tumačenje tih pravila iznosi preko stotinu stranica. Neću vam e, sada postavljati e, e, konkretna pitanja, iako bih želio. Međutim, želim reći ne radi li se o nužnim pojednostavljenjima kako bi države članice konačno znale što trebaju učiniti? Da svatko ne mora čitati tih sto stranica i prolaziti kroz 17 koraka i pronaći pravilo kojemu e, odgovara. Dakle, jednostavnost, jasnoća i preciznost kod pakta rasta i stabilnosti. Ne smatrate li da je to potrebito? I konačno, onda bismo mogli imati i sankcije ukoliko netko krši pravila. Uh, da, slažem se s vama oko činjenice da pravila pakta za stabilnost i rast su nisu jednostavna. Fiskalni odbor se usredotočio na tri elementa, dakle mora biti jednostavnije, lakše provedivo i više neciklično. Kao što znate, sada preispitujemo pravila paketa od šest mjera i paketa od dvije mjere i to moramo dovršiti prije kraja godine. To će biti sjajna prilika da raspravljamo o tome kako dalje. Hoćemo li mijenjati zakonodavstvo ili ćemo jednostavnije tumačiti naša pravila. O tome će se voditi velika rasprava i vi ćete njoj dati svoj doprinos. Hvala. Jonas Fernandes, socijalisti i demokrati. Hvala lijepa predsjedateljice, dobrodošli eh, poštovani kandidatu. Čini se da europsko gospodarstvo usporava usporavamo s jedne strane, a s druge strane monetarna politika e, nam određuje neke limite, neke granice. Vi ste sad sami rekli da je nužna drugačija fiskalna politika. Međutim, mislim da trebamo isto tako i revidirati pakt za rast i stabilnost nemamo viziju, nemamo cilj, ne možemo kontrolirati javne račune svake pojedine države, što možda i nije loše. Međutim, Istovremeno, ono što pakt nastoji pomoći, a, postići, a to je smanjenje deficita. A to se može učiniti tako da potražimo pomoći drugih država članica koje mogu pomoći rastu gospodarstva unutar Unije. Vi ste rekli da pakt ima anticikličku mogućnost a to ovisi i o snazi komisije koju ćemo dobiti kako bi neke države mogle popraviti svoj, e, e, e, svoje stajalište. Kako mislite revidirati pakt za rast i stabilnost? Uh, yes, we are. Da. Suočeni smo s usporavanjem, kao što je rekao uvaženi zastupnik Fernandez. Zahvaljujem vam na pitanju. Dakle, došlo je do usporavanja. Početkom studenom ćemo imati e, ekonomska predviđanja i prognozu i važno je razumjeti dimenzije tog usporavanja i njegovu trajnost kako bismo zauzeli opći smjer fiskalne politike ali slažem se s vama da e, naš pakt o stabilnosti i rastu e, nije e, osmišljen samo da bi to smanjio, odnosno samo na rast. Mi trebamo koordinirati fiskalnu politiku unutar Europe jer ako imamo samo alat monetarne politike, to nije dovoljno. Općenito nije dovoljno, a osobito u vremenima sporijeg rasta. Dakle, moramo monetarnoj politici dodati bolje koordiniranu fiskalnu politiku sa očiglednom diferencijacijom među različitim državama i snažno se usredotočiti na ulaganja. Mislim da imamo nekoliko alata u programu gospođe von der Leyen E, koji će osnažiti naš rad na ulaganjima i ja vama i ostalim izvjestiteljima, dakle vama kao su izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni zahvaljujem što ste omogućili da imamo relevantni alat e, koji ćemo koristiti u sljedećih pet godina. Imate li nastavno pitanje? Imam, da. Dakle, više od revizije pakta rasta i stabilnosti trebamo imati globalnu politiku, e, dakle nešto što ne ide u ciklusima. Trebamo imati instrumente koji su centralizirani za eurozonu kako bismo mogli uskladiti nacionalne politike e, s fiskalnom politikom eurozone. Inverzije o kojima je govorila komisija u proteklom mandatu, kompromis gospođe von der Leyen e, za jamstva za nezaposlene i slično, kako ćete objediniti sve to u jedan središnji instrument koji će pomoći revidiranje pakta za rast i stabilnost sa instrumentom koji će pomoći fiskalnu stabilizaciju eurozone? Well, uh, we heard... Čuli smo nekoliko relevantnih glasova u posljednjim tjednima koji naglašavaju ono što je očigledno, a to je da ako ćemo imati monetarnu uniju, moramo imati instrumente za stabilizaciju. To je rekao i predsjednik Dragi, to često govori MMF, OECD, ali također znamo da se moramo suočiti s političkim podjelama među državama članicama. Novo izabrana predsjednica je nagovjestila nekoliko relevantnih instrumenata a jedan od njih je plan reosiguranja naknade za nezaposlene, a drugo je e, instrument za konvergenciju i konkurentnost. Imamo i druge prijedloge koje je komisija predložila prošle godine i mislim da nema potrebe e, zanemariti ih. Moramo nastaviti tu raspravu imajući na umu da je budućnost u produbljivanju monetarne unije uz instrumente za stabilizaciju. Hvala. A sada Luis Garicano iz Renew Europe. E, me gustaría continuar. Hvala predsjednice i hvala gospodine Gentiloni. I dalje bih ostao u okviru rasta i stabilnosti, odnosno pakta, reosiguranja, naknade za nezaposlene i sve što je rekla gospođa von der Leyen. Drago mi je čuti vaše ideje. Radi se o značajnim doprinosima za stabilizaciju, za ukidanje ovih e, cikličkih kretanja, za stabilizaciju eurozone. Međutim, vrag kao i uvijek leži u detalju. A posebno bih e, želio čuti više e, vaših ideja o tome kako možemo stvoriti instrument koji bi smanjio nezaposlenost, a istovremeno i izbjegao rizike koje se uvijek pojavljuju kod nas, pogotovo kod nas u Renew Europe, a to je izbjegavanje nekih moralno upitnih djelovanja, stalno korištenje takvih naknada i slično. Naravno, možemo o tome raspravljati, ali volio bih čuti kako želite dizajnirati ove naknade za nezaposlene. Hvala uvaženi zastupniče Garikano. Smatram da ovaj prijedlog ima dva cilja. Ne trebamo naravno podcijeniti prvi cilj a koji se odnosi na naše građane. To je socijalni cilj. Želimo imati instrument kojim ćemo osnažiti nacionalne instrumente protiv nezaposlenosti. To je relevantno jer na taj način možemo spojiti instrument koji ima jasnu socijalnu poruku i socijalnu namjeru sa posljedicom e, stabilizacije. Dakle, to nije isključivo instrument za stabilizaciju, to sam htio naglasiti. E, e, s druge strane, plan reosiguranja ne smije postati instrument za trajni transfer iz jedne zemlje u drugu. Ne smije oslabiti procese strukturnih reformi koji se odvijaju u pojedinim državama članicama. Mora se usredotočiti na relevantne vanjske šokove i imati vrlo brz mehanizam isplate. A zatim imamo i veliki tim. Zadatak je definirati taj mehanizam. To je veliko tehničko i političko pitanje. Naime, hoće li se taj plan E, usmjeriti na zajmove ili na izravne potpore nacionalnim proračunima. To je vrlo relevantna rasprava. Nije sigurno da su ta dva scenarija u potpunosti međusobno suprotstavljena. Možemo početi s jednim, ali na tome ćemo morati intenzivno i učinkovito raditi narednih tjedana. E, dakle, drago bi mi bilo raditi s vama na tome u nadolazećim mjesecima, ali e, Želim pitati nešto o rokovima. Kada mislite da ćemo dobiti prijedloge? Hoćemo li to dobiti brzo ili u daljnjoj budućnosti? Kako planirate raditi ovu reformu? Ja ću odmah početi na tome raditi. Odmah ovisi o eh, razvoju političkih događanja, ali ako budem potvrđen, ja ću raditi na tome s kolegom Šmitom i sa kolegijem da budem sasvim iskren. Jasno je da ako se taj model zasniva na likvidnosti i zajmovima, to će biti e, lako, ali ništa nije lako, bit će lakše i brže nego ako se model bude temeljio na potpori proračunima jer tada bi to bilo složenije i imalo posljedice i za definiciju našeg europskog proračuna no kao što sam rekao u uvodnom izlaganju, moramo biti ambiciozni i mislim da upravo u ovom području moramo biti ambiciozni. Hvala Sven Gigold za zelene. Gospodine Gentiloni, LuxLeaks i drugi skandali su oštetili europsko eh, jedinstveno tržište. Posljednji povjerenik je doprinjeo napretku pod stalnim pritiskom parlamentu, ali e, zloporabe i dalje traju. Da li se obvezujete da ćete imati akcijski plan za pravedno i zeleno oporezivanje, uključujući novi europski porezni paket na učinkovitom oporezivanju dobiti e, e, kako bi se se suprotstavili minimalnoj stopi u, e, e, i učinkovito e, oporezivanje energije uključujući energiju odnosno porez na gorivo također treba poštivati načelo da onečišćivač plaća. Hvala uvaženi zastupniče Gigold. Osobno uvjeren sam da pitanje oporezivanja koje desetljećima nije izgledalo toliko bitno u inicijativama europskih institucija iz razloga koji su vam dobro poznati, sada postaje sve relevantnije. Uglavnom, je za to zaslužan i parlament sa svojim inicijativama. Moj zadatak, obzirom na ono što je učinjeno zadnjih godina, što je jako relevantno, biti će da zadržim zamah po tom pitanju i ako je moguće i osnažiti zamah. Vaš prijedlog za novi akcijski plan bi po mom mišljenju mogao biti jedan od načina da to postignemo kako da odmah pošaljemo poruku da smo mi doista opredijeljeni i da nam je stalo do svih tih pitanja, do okoliša, do poreznih prijevara e, i drugo. Dakle, dobar način bi bio predložiti kolegiju program koji uzima u obzir e, mišljenje naših e, građana po tim pitanjima. To je moje osobno političko opredjeljenje. Mi tako radimo u kolegiju i u među institucionalnom okviru gdje se odluke o oporezivanju donose jednoglasno u Europskom vijeću i to će biti naš glavni jedan od naših glavnih političkih izazova u sljedećih nekoliko godina. Nastavno pitanje, pa hvala na vašem osobnom opredjeljenju, no neki od prijedloga prošle komisije ostaju blokirani u vijeću. U svojim pisanim odgovorima kažete da ste spremni neke od tih e, prijedloga e, koristeći članak 116 e, ugovora provesti glasanjem većinom a ne jednoglasno. Dakle, kada razmišljate da prijeđete na e, glasanje većinom? Kao što znate, tu postoje složena pravna pitanja. Ako se pozivamo na članak 116, to je relevantno odstupanje od e, uvjeta o našem jedinstvenom tržištu. Dakle, ako razmišljamo o korištenju članka 116, odabir predmeta je strogo vezan uz taj uvjet. Stoga e, to možemo kad je riječ na primjer o nekom pitanju okoliša ili poreza na dobit, ali samo u onim slučajevima gdje postoji jasan konsenzus da postoje značajna odstupanja Dakle, nemam više vremena, ali možda ću e, kod drugih pitanja moći reći više. Ali e, ako krenemo drugim putem treba nam jednoglasno odlučivanje. Gospodin Antonio Rinaldi ide. E, Hvala lijepa. Ja ću govoriti talijanski. Gospodine Gentiloni, smatrate li da bismo trebali ponovno ispitati metode koje koristi komisija za izračun output gapa, dakle nesrazmjera u rezultatu vezano za potencijalni e, BDP e, u odnosu na pravila Međunarodnog monetarnog fonda i OECD-a jer su rezultati loši. Osim toga, u Italiji 30. rujna točnije, predložen je proračun koji neće imati poboljšanje od 0,6%, već se predviđa pogoršanje od 0,1% sa 0,4% nerealnih prognoza vezano za oporavak. E, što ćete učiniti po pitanju tih e, brojki jer taj proračun ne poštuje pravila o javnom dugu stranica 9 relevantnog dokumenta. I na kraju hoćete li se konačno početi baviti problemom ogromnih trgovinskih viškova koje kumuliraju Njemačka i Nizozemska e, više od tri godine za redom prelaze 6%, kao što je predviđeno u paktu šest mjera. Hvala. Hvala lijepa zastupniče Rinaldi. Dopustite mi da Što se tiče bilješke prilagodbe i ažuriranja financijskog dokumenta, kao što to zovemo na talijanskom, i to predviđa talijanski zakon, dakle to nije prijedlog proračuna. Tako da vas lijepo molim da mi dopustite da ponovim ono što sam rekao malo prije u odgovoru na prošlo pitanje, a to je da ću se pozabaviti, naravno, od prvog studenog, ukoliko e, bude potvrđen moj mandat, pozabavit ću se prijedlogom proračuna svih 27 država članica, što uključuje i Italiju, jer države članice do sredine listopada trebaju e, dati nacrt proračuna na uvid, pa će to učiniti i Italija. Što se tiče output gapa i e, potencijalnog rasta, nema dvojbi o tome da mnogi promatrači i mnoge političke stranke ovih e, godina naglašavaju koliko su ti pokazatelji teško e, provjerljivi e, sa potpunom sigurnošću. Europski e, fiskalni odbor, European Fiscal Board, nedavno je urgirao i mislio da trebamo imati konkretnije pokazatelje, na primjer mjerilo javnog e, troška ili javnih <laughs> rashoda, a ne nešto što se zove output gap i to e, se ocjenjuje na način koji dozvoljava diskrecioni pristup. Dakle, idućih mjeseci, kada budemo revidirali e, šest mjera i dvije mjere, Mislim da ćemo to činiti u smjeru jednostavnijeg tumačenja kako bi taj dokument postao jednostavniji. Evo, isteklo mi je vrijeme, a e, želim još samo reći da postoje države koje imaju fiskalni prostor koji koriste, iako možda proračunske politike E, su različite. Međutim, prijedlog komisije će biti sljedeći. Tko god ima fiskalni prostor čini dobro ako ga koristi. Nastavno pitanje. Da, da, vrlo kratko. Što se tiče proračuna koji je predstavljen 30. rujna, predstavljen je od strane vijeća ministara, tako da se to može smatrati važnim dokumentom koji ima određenu težinu. Naravno, taj dokument treba proći kroz parlament i određene vjerojatno promjene, ali glavni smjer je naznačen, a izmjene će biti manje ili marginalne. Tako da i dalje pitam, ako budete povjerenik, kako ćete tumačiti ove podatke, jer prethodna vlada je bila pod navodnicima tretirana na drugačiji način. Što se tiče output gepa, ja sam samo htio pitati hoće li metoda komisije biti identična ili istovjetna metodom, e, metodi e, MMF-a i OECD-a. A za ostalo zanima nas kakva vrsta odnosa će biti ustanovljena između zemalja koje će se voditi ekspanzivnim fiskalnim politikama. Mi to već dulje vremena e, tražimo, tražimo određivanje stava i nadam se da ćete vi to moći učiniti. Hvala vam. Da, zastupniče Rinaldi, što se tiče ekspanzivnih politika. Ja nisam imao vremena o tome govoriti u prvom odgovoru, ali reći ću samo sljedeće. Temeljem naših gospodarskih predviđanja, dakle gospodarskih predviđanja komisije koja su napravljena u ljetnom razdoblju, tada smo, sjećate se, dali e, široko neutralne fiskalne smjernice. 7. studenog očekujem nove prognoze koje će nam reći, vjerujem, prije svega jednu stvar. A to je, ne želim govoriti o recesiji, govorim o usporavanju rasta Dakle, je li usporavanje rasta nešto što će se odmah e, okrenuti kao oporavku ili će još neko vrijeme trajati? To će biti fiskalni smjer koji će onda komisija predložiti državama članicama za sljedeće razdoblje. Hvala lijepo. Gospodin e, Van Onderveld iz ECR-a. Gospodine Gentiloni, evo ovdje sam. Mnogo toga je već rečeno o paktu stabilnosti i rasta, fiskalnim pravilima i ostalim fiskalnim pitanjima. Vi ste, odnosno bit ćete također nadležni za Eurostat, ukoliko vas potvrdimo. Tu još uvijek postoji pravilo da javna ulaganja moraju biti uzeta u obzir u e, proračun kada se izvršava ulaganje, što je ekonomski absurdno. Niti jedna pravna tvrtka e, ne radi na taj način kada je riječ o ulaganjima i osobno mislim da bi izmjena tog pravila bio najučinkovitiji način da se potaknu investicije i da se proširi fiskalni prostor za zemlje. Hoćete li izmijeniti to pravilo? Hvala vam na pitanju. Ovo pitanje mi omogućuje i da dam jednu izjavu u vezi s nečim što mi se čini vrlo relevantnim. Kada sam e, imenovan za povjerenika i kada mi je predsjednik priopćio da ću između ostaloga biti nadležan i za Eurostat, osim ekvina i Taksuda. Mi znamo da su te glavne uprave vrlo učinkovite i da rade vrlo kvalitetno. Poruka koja mi je prenesena, koju ću vam ovdje ponoviti, bila je da povjerenik eh, nadležan za Eurostat eh, prije svega treba osigurati neovisnost e, Neurostata. Dakle, riječ je o kriterijima, e, brojkama, politikama koje provodi Eurostat. A i iz iskustva rada kao premijer znam da političari i članovi vlade nisu uvijek presretni kada je riječ o sadržaju i e, o nekim rokovima e, vezanim u statističke podatke. Međutim, to je pravilo. Tako da mogu reći sljedeće kao odgovor na vaše pitanje. Ja e, na svojoj funkciji neću utjecati na autonomne kriterije Eurostata. O tome će razgovarati komisija, odnosno kolegi povjerenika, ali ne povjerenik nadležan za Eurostat. Dakle, nije na njemu da donesu odluku o tome je li neki kriterij točan ili nije, odnosno ispravan ili nije. E, fiskalna pitanja se tiču i poreza. Pročitao sam u vašem tekstu da se vi zalažete za fiskalnu harmonizaciju i koliko shvaćam, vi ste jednako tako za kvalificirano, e, glasovanje kvalificiranom većinom u području poreza, što u prijevodu znači da ćete biti više za možda više voditi računa o velikim, a manje o malim zemljama, ali što namjerate poduzeti kada je riječ o poreznim pitanjima u malim zemljama? Pa ja ću ići na konsenzus, to će biti moj cilj. Mislim da je to obveza europskog povjerenika, posebno u području poreza. Osim članka 116. tu također imamo i pravilo jednoglasnog donošenja odluka. Posljednji prijedlog o značajnoj digitalnoj prisutnosti koji je iznijela komisija dobilo je zeleno svjetlo od 24 države članice, e, dok su tri države članice bile protiv tog prijedloga, no za sada je to dokinulo ovaj prijedlog, možda ne u buduće. Prema tome, uloga država članica većih i manjih u pitanjima poreza vrlo je relevantna. No tu je isto tako i mišljenje javnosti, parlament, zatim eh, klauzula pasarel, članak 116. Tako da ne možemo prihvatiti eh, ideju da se izbjegava donošenje odluka u području poreza. Hvala. Manon Obri iz kluba GUE. Dobar dan. Lijepi pozdrav vama, gospodine Gentiloni. Ja ću se vratiti na pitanja porezne utaje. Mislim da je to doista najrelevantnije pitanje. Neću sada spomenuti sve afere, dokumente iz Paname, LuxLeaks i tako dalje. Popis je dugačak i tu su uključene brojne multinacionalne kompanije. Neke od njih e, i poznajete dobro odnosno poznavali ste ih prije nego što ste postali povjereni, kao što su Amazon i LVMH, koji baš i nemaju egzemplarno ponašanje području poreza. Među zemljama koje su time potresene, rijetke su upisane na europski popus poreznih oaza, Panama ili e, Bermuda, vrlo samo djelomično. Ja sam inače radila za Oxfam, koje vjerojatno poznajete. I to je jedna od nevladinih udruga koja je zajedno s drugim organizirala ovu akciju pred parlamentom e, gdje se ukazuje na praznine na ovom popisu poreznih oaza, e, kao što je u osnovu stajalo izvješću odbora TAX 3. I što je sa e, kriterijima i praćenjem zemalja nakon što ih se skine sa tog popisa. Što možete poduzeti kako bi taj popis bio objektivniji, bez političkog miješanja i namjeravate li revidirati kriterije za sve e, štetne porezne prakse i uzeti u obzir mogućnost i uzeti u obzir također nutu stopu poreza kao zasebni kriterij. Hvala na ovom pitanju. Uvažena zastupnice. Što se tiče fiskalnog dijela mog portfelja, vi ste, to spomenuli. Ja sam inače... Ja sam proslijedio svu dokumentaciju o sebi odboru Juri. Ja nisam bio, e, nemam, nisam milioner, pročitao sam u nekim talijanskim e, novinama da, da, da sam milioner. međutim u svakom slučaju dobio sam zeleno svjetlo odbora, odbora Juri. Mislim da moramo biti učinkoviti, a također još učinkoviti u odnosu na porezne oaze. E, pitam se je li ovo što smo poduzimali posljednjih godina bilo neučinkovito. Ne bih se s time složio. E, ja nisam ovdje da bih branio nešto što sam osobno postigao, budući da nisam bio ovdje, ali smatram da bi parlament trebao biti ponosan na činjenicu da su ostvareni pomaci što se tiče ovog e, crnog popisa koji ste spomenuli. Uvjeren sam da tu ima prostora za poboljšanja, ali vam isto tako mogu neizravno potvrditi kao bivši ministar vanjskih poslova da u velikom broju zemalja u svijetu taj europski crni popis ima svoju težinu i da to pokreće neke promjene i mijenjaju se stavovi i u najgorim e, poreznim režimima u svijetu. Moramo poduzeti više i učiniti to zajedno. Gospodine Gentiloni, da sigurno nemate, niste milioner, ali imate 110 tisuća dionica u Amazonu, tako da vas nadam da vas to neće obeshrabriti da regulirate rad tih tvrtki u buduće. Zatim, što se tiče dosljednosti, Rekli ste da ćete sankcionirati zemlje e, koje se nalaze na popusu poreznih oaza, ali što je sa državama članicama Europske unije, poput Irske i Luksemburga i kako Europska unija može biti vjerodostojna ako e, se među njezinim državama članicama nalaze neke od najgorih poreznih oaza u svijetu, kao što je rekao kolega prije mene, zemlje koje blokiraju e, ovu situaciju u Europskoj uniji nisu velike, nego manje zemlje poput Luksemburga i Irske. Europska unija se sada E, sada bilježi jednu utrku u području poreznih režima i e, na koji način namjeravate zaustaviti e, takvu negativnu praksu? i Jeste li spremni raditi na minimalnom porezu dobiti za na dobit u Europskoj uniji i da se zemlje Europske unije e, analizira kao i treća zemlja. Što se tiče temama u vijeću, to je pitanje fiskalne transparentnosti i što je sa e, izvješće, izvješćivanjem od zemlje do zemlje namjeravate li i tu e, dakle raditi na tome da se situacija deblokira u vijeću. Mislim da ne možemo prihvatiti ideju agresivne porezne konkurencije među europskim državama. To je stvarnost, ali je neprihvatljiva. Na tome treba raditi. Minimalno oporezivanje je jedno od rješenja. Vi sigurno znate da to, taj postupak još nije u potpunosti krenuo na razini vijeća. Ali mislim da se javnost mobilizirala i parlament je pokrenuo postupak i mislim da ćemo raditi na tome i pronaći ćemo odgovarajuće rješenja. Hvala. Sada prelazimo na drugi krug e, pitanja. Molim vas samo da vas podsjetim na zadano vrijeme i lijepo vas molim da se držite vremena od e, jedne minute za postavljanje pitanja i jedne minute za dopunsko pitanje. Riječ ima Jose Garcia Margallo i Marfil iz EPP-a. Hvala lijepa. Dobrodošao sa e, dobrodošlica kandidatu. Ja ću nešto govoriti o e, ozbiljnim e, ekonomskim situacijama. Nalazimo se pred krizom, krizom ponude jer vi ste bili i ministar vanjskih poslova, pa znate kakva je situacija između Sjedinjenih država i Kine, carine, Brexit, tehnološki ratovi i e, posljedice e, za nas. Ako je to tako, mislim da je jedina terapija strukturna reforma. Međutim, e, Slažem se sa gospođom Lagarde i sa e, Marijom Dragijom. Trebamo napraviti monetarne politike koje će biti fleksibilne i fleksibilizirati proračune. Imam tri pitanja. Prvo, koliko mislite da će dugo moći trajati e, povijesno niske stope e, kamata? Drugo, što je sa fleksibilizacijom? Rekli ste da nećete uključiti inverzije statistički gledalo u određenim sektorima, a to je ekološki sektor, digitalni sektor i koje će strukturne reforme biti donešene kako bi se doista riješili bolesti, izliječili rak. Slično kao Markus Ferber E, ja se nisam e, priključio tada jer sam bio oprezan, ali ipak postavljam to pitanje. Uh, Hvala. Hvala uvaženi kolega Margano. Nažalost ne mogu vam odgovoriti na španjolskom jeziku pa ću dati odgovor na engleskom. Da, ja sam već ranije spomenuo prognozu za studeni. U institucionalnom smislu za nas je to miljokaz, ali svi očekuju prognoze različitih e, institucija u svijetu i dakle jasno je da je došlo do ozbiljnog usporavanja gospodarskog rasta i da bi takvo usporavanje moglo imati duži rok, e, odnosno da će trajati duže od šest mjeseci do godinu dana. Ali neovisno o tome, ne možemo se oslanjati isključivo na monetarnu politiku. Da kako mi razgovaramo o odlukama monetarne politike, ja ne inače nemam pravo i neću komentirati odluke Europske središnje banke u tom području, ali mislim da se barem oko toga možemo svi suglasiti da monetarna politika sama po sebi nije dostatna za rješavanje jedne teže situacije i mogući E, duže usporavanje gospodarskog rasta. Dakle, ne radi se o recesiji, nego o usporavanju gospodarskog rasta. Što možemo tome još e, dodati? E, pa bolju koordinaciju fiskalnih politika, investicije i strukturne reforme. Na posljednjem Eurosamitu jedna od odluka koja je donesena se ticala proračunskog instrumenta za konvergenciju i konkurentnost i cilj i svrha su bili da se potaknu strukturne reforme. Vidjet ćemo kako će se one financirati i koliko će dati rezultate. Međutim, cilj je jasan i to je i ovdje što ste vi spomenuli. Imate li dopunsko pitanje? Dakle, Tri puta ste rekli 27 proračuna, a još uvijek nas je 28. A što se tiče carina i što se tiče Brexita, postoji problem irske granice, dakle granice sa sjevernom Irskom. To je problem sam po sebi. Dakle, presedan je e, rješenje koje britanska vlada nudi za e, budućnost i budućnost cijele Europske unije. Dakle, imat ćemo Singapur s druge strane kanala. Drugo, vrlo konkretno, ovim poreznim oazama. Pred vratima imamo poreznu oazu koja se zove Gibraltar. Tamo nema nikakvih poreza, niti na nekretnine, niti na e, igre, na lutriju. E, dakle, radi se o porezu e, koji tamo plaćaju, koji iznosi samo 10%. Dakle, radi se o velikoj razlici 1 naprama 6 u plaćama. Naravno, e, Španjolska je s druge strane. Tako da postavljam pitanje što ćemo učiniti sa tim poreznim oazama i što mislite ako budete povjerenik, što ćete učiniti e, vezano za buduće odnose Ujedinjene kraljevine i ostatka Europe ukoliko ne budemo imali e, fiskalne politike koje će moći izbjeći teške rizike koje sada to predstavlja za Europsku uniju. Uh, <clears throat> pa mislim da bi trebalo biti vrlo jasno s naše strane e, dan nakon Brexita bez sporazuma Ujedinjena kraljevina će za nas postati treća zemlja. To nije bila naša želja, niti naš, naša zamisao, ali bi to mogla biti posljedica neovisne odluke Ujedinjene kraljevine. Vidjet ćemo kako će se razvijati situacija. Jean-Claude Juncker i britanski premijer su u dijalogu što se nas tiče mogu samo spomenuti tri relevantne stvari. Prije svega mi ne pristajemo na tvrdu granicu s Irskom. Moramo u potpunosti ispoštovati odredbe sporazuma od Velikog petka i ne možemo stvoriti još jedan veliki problem u Europi nakon Brexita, a taj problem je bio u Irskoj. I zatim drugo, Sjećam se da je bilo poteškoća kada smo razgovarali sa premijerkom May vezano uz Gibraltar. Postignut je nekakav sporazum, dakle, koji, u koji razgovori su bili uključeni Evropska unija, Velika Britanija i vaša vlada i mislim da se trebamo držati tih preuzetih obveza. Hvala. Sada riječ ima Joachim Schuster iz SID-a. Hvala lijepa. Gospodine Gentiloni, Evropska gospodarska i monetarna unija sadrži vrlo restriktivne mjere za e, financijske politike, konsolidacija proračuna i e, zaštita od e, ciljeva koje nas mogu voditi ka zaduživanju. Ursula von der Leyen javila je e, plan ulaganja, ogromne su svote, tisuću milijuna eura. Te dodatne investicije neće moći e, stvoriti samo privatni sektor, e, sasvim suprotno. Mislim da javni sektor igra ključnu ulogu da bi se pokrenuo krug ulaganja, da bismo se borili za održive ciljeve i protiv klimatskih promjena. Mislite li da Europski Green Deal može mobilizirati privatna i javna sredstva? Hoće li to biti zamjena za fosilna goriva i hoćemo li imati zelene obveznice na razini Europske unije? Hoćemo li imati zajedničke gospodarske i financijske politike preispitujući ove sadašnje? Uh, Hvala vam Uvaženi zastupniče Šuster, da, Europski zeleni dil je visoki prioritet za novu komisiju. Predsjednica von der Leyen je to jasno rekla, a ja se osobno s time slažem taj iznos od tisuću milijuna je vrlo impresivan, ja se s vama slažem. Mi ćemo uložiti veliki trud sa dopredsjednikom Timmermansom, dopredsjednikom Dombrovskisom, jer trebamo stvoriti dobro okruženje da bismo mobilizirali privatni kapital. To je jasno. Ali da bismo došli do toga moramo tome pridružiti i javna nepovratna sredstva te mobilizirati i javna ulaganja diljem Europe. Taj e, plan ulaganja za održivu Europu počinje paralelno s planom Invest EU. A mislim da će plan Invest EU znatno doprinijeti planu za održivu Europu jer taj centar za ulaganja u Europskoj uniji će biti novi projekt u kojem će sudjelovati kapital u velikoj mjeri. Moramo nastaviti i ono što već radimo da bismo definirali normu, odnosno standard za zelene obveznice. To je jedan od naših ciljeva za budućnost, a na tome se već radi, kao što znate. Ima li naknadnih pitanja? Da, ali uspješna provedba ove strategije, to je ono što želim čuti. Ekološka transformacija ukoliko nam uspije za gospodarstvo, mislim da bi i promijenilo našu konkurentnost u odnosu na vanjske konkurentne. Kako bismo imali jedina, jednaka pravila, ovo što je Ursula von der Leyen rekla da je naša e, zadaća, a to je e, e, više zelenog u gospodarstvu, što je zapravo ono što sadržava Green Border Adjustment. It's, uh, uh, as I is Kao što sam rekao, na tome se već radi, a poruka je vrlo jasna. Postoji sve veća dostupnost kapitala za ulaganja diljem svijeta sa određenim ciljem, a konkretno sa ciljem očuvanja okoliša. Dakle, naš naša sposobnost da zelenim obveznicama postavimo mjerilo za tržišta to će biti vrlo korisno i nešto što će se cijeniti i to će e, biti vrlo pozitivno okruženje za investitora. Evropska unija ne smije biti odsutna e, u tom pozitivnom kretanju kapitala u svijetu. Hvala. Prije nego što dam riječ sljedećem govorniku, želim vas podsjetiti da kasnimo već 15 minuta, pa vas lijepo molim da se držite vremena. Gilles Boyer, Renew Europe. Hvala vam, eh, gospodine kandidato za povjerenika. Ovdje sam. Za vrijeme posljednje predizborne kampanje dosta me iznenadilo da su nas građani često pitali vezano uz fiskalnu harmonizaciju u Europskoj uniji. Mislio sam da je to tehničko pitanje, ali sam otkrio da je to zapravo politički važno za naše građane. Brojni među njima se mobiliziraju, to ne samo u Francuskoj, vi ste to spomenuli. Ja vam na tome zahvaljujem. Svi se slažemo da odgovor Europske unije nije na visini očekivanja europskih građana, posebno zbog ovog jednoglasnog donošenja odluka što smo već spomenuli. Da kako potrebno je jednoglasnost da bi smo odustali od jednoglasnog donošenja odluka i to je ta paradoksalna situacija u kojoj se nalazimo i nisam siguran da bismo mogli jednoglasno donijeti tu odluku, ali mislim da nas ima mnogo koji želimo da se ostvare konkretni pomaci u ovom području. I kada se nađem pred kompleksnim problemom koji se ne može riješiti za minutu ili dvije, potrebno ga je raščlaniti e, u više manjih zadaća koje se lakše mogu riješiti. Tako da me zanima e, koja je vaša prva konkretna mjera koju ćete predložiti u vezi s ovom tematikom, tako da e, se u našem sazivu ostvare konkretna ostvarenja ko ćemo moći iskomunicirati europskim građanima. Hvala vam. Hvala lijepo. Sami ste rekli, moramo jednoglasno donijeti odluku da odustanemo od jednoglasnog donošenja odluka. Da, to je dosta teško, e, ne samo naizgled, nego doista jest. U mojim e, uvodnim primjedbama rekao sam da nam trebaju izuzetni politički napori i ne samo politika, nego i potpora dionika i javnosti i svijest u državama članicama gdje je situacija drugačija. Dakle, jedino nam to može pomoći da ostvarimo neke pomake. To se pomalo razlikuje od članka 116. Možda, postoje, možda je kada postoje jasni pravni kriteriji situacija je jednostavnija. Ali kada je riječ o ovoj klauzuli pasrel tu su doista potrebni veliki politički napori. Kada je Europsko vijeće donijelo odluku da ne djeluju u području digitalnog oporezivanja. Tri zemlje koje se s tim nisu slagale rekle su da nisu protiv toga načelno, ali da žele pričekati i vidjeti e, kako će se razvijati situacija u međunarodnoj zajednici. Dakle, to će se zaključiti u sljedećih nekoliko mjeseci. Tako da ćemo se vratiti na to tijekom 2020. godine. To ću sada stati. Imate 30 sekundi za dopunsko pitanje. Pa evo, samo ću onda reći da ste spomenuli međunarodne pregovore na svjetskoj razini u okviru skupine G20 u OECD-u. Europska unija će imati snagu u tim pregovorima samo ako bude nastupala jedinstveno, tako da su nam ovdje potrebni e, jedinstveni stavovi, a mnogi od, vas će, mnogi od nas će pratiti razvoj događaja u ovom području u sljedećih nekoliko mjeseci i na vašem mjestu, mjestu koje mislim da ćete dobiti. Da, nastojat ćemo to pratiti na najbolji mogući način. Mislim da imamo nekoliko aspekata koji nam idu u prilog eh, kad riječ o razgovorima koje se vode u okviru OECD-a. Mislim da je situacija sada bolje nego prije nekoliko mjeseci. Nisam u potpunosti optimističan, ali sam manje pesimist nego prije nekoliko mjeseci. E, došlo je do nekih pomaka u pregovorima između Europske unije i SAD-a, tako da su se pokazale neke, neka moguća rješenja. Jose Manuel Fernandez. povjereniče, odnosno kandidatu. Ja bih htio samo postaviti jedno pitanje. Vrlo mi je važan sektor zapošljavanja, e, tako da bih e, htio reći nekoliko riječi o modelu reosiguranja naknade za nezaposlene. To zvuči vrlo ambiciozno, ali nismo čuli kakvo je vaše osobno stajalište oko toga i kakav će to biti sustav. Je li to nekakav sustav pomoći? Hoće li se to odvijati u obliku zajmova za države članice ili će to biti mješavina te dvije mogućnosti? E, vrijedi li to samo za eurozonu i za sve, ili za sve države? države e, Evropske unije. E, na koji način će dakle funkcionirati model reosiguranja naknade za nezaposlene? Hvala vam uvaženi zastupniče Fernandez. Zadatak koji sam dobio u svom mandatnom pismu jeste da definiram taj program. Ja neću sada na ovom saslušanju obaviti taj zadatak. Vi ste već naglasili glavna pitanja koja moramo rješavati i ja sam već rekao što taj instrument ne bi trebao biti ne trajni transfer, ne slabljenje strukturnih reformi, ne automatski mehanizam za isplate. Ali ova dva ili tri pitanja koja ste e, izrekli će biti predmet rasprava. Da li će to biti zajmovi ili potpora proračunu na osobito u sadašnjoj situaciji na financijskim tržištima zajmovi su slabiji instrument nego što bi to bila bespovratna sredstva kao potpora za proračun. Proračun se mora financirati u visokoj mjeri jer ako imate izvanjske šokove u nekoliko država, nije izvedivo podržavati proračune bez ozbiljnih financijskih sredstava. U definiciji koju ćemo izraditi ćemo razmotriti početni model koji se temelji na zajmovima, ali uz mogućnost izravne potpore proračunima. Ja sam zadužen e, da vrlo brzo izradim tu definiciju i ja ću s vama o tome razgovarati narednih tjedana jer ćemo to raditi zajedno. Nastavno pitanje. Pa hoćete li pratiti e, rezultate na razini zajednice ili društva prije nego što e, se donesu konačne odluke? Ukoliko se pak odlučite za zajam, tada će vam trebati i jamstva u okviru proračuna. Pa pitam koliki bi iznosi trebali biti u jamstvima. Ako se radi s druge strane o podršci proračunu, tada također moramo razgovarati o iznosima. Jeste li definirali iznose ili barem gornje granice? Pa vi ste u stvari sami odgovorili na svoja pitanja, jer ono što ćemo morati definirati podrazumijeva da u slučaju modela koji e, se odnosi na zajmove, odnosno na potporu proračunu, to će imati određene posljedice. U prvom slučaju te su posljedice lakše rješiva, a u slučaju izravnih transfera o tome ćemo morati razgovarati u okviru našeg VFO-a jer će biti potrebno eh, osigurati sredstva u našem višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, za nekoliko tjedana ćemo definirati eh, taj program i eh, koje su sve različite posljedice naših zajedničkih odluka. Hvala Iro Enoloma socijalisti i demokrati. Gospodine Gentiloni, imate vrlo impresivan životopis e, i to vam je svakako prednost. E, jedna od velikih tema je oporezivanje i mene su ljudi nazivali i govorili mi da bi Europska unija morala ići dalje u području oporezivanja kako bi svatko platio svoj dio. U tom smislu je neophodno digitalno oporezivanje kako je ovdje rečeno. Možete li reći koji su vaši glavni prioriteti kad je riječ o oporezivanju velikih multinacionalnih kompanija, osobito onih e, tek velikana, a e, kako, ćete, kako predviđate da će teći pregovori o digitalnom oporezivanju? Hvala, uvaženi zastupniče Hajna Luma. Cilj je jasan. Digitalna revolucija je po prvi puta dovela do situacije koju ne možemo prihvatiti, a to je da se vrijednost stvara vrlo često zahvaljujući podacima i to našim osobnim podacima, ali e, porez se ne nameće tamo gdje se stvara vrijednost. I mislim da je to potpuno neprihvatljivo. Ono što ja želim reći je sljedeće. Mi smo nakon nekih internih e, poteškoća i razmirica među državama članicama odlučili pokušati uzeti ono što je najbolje iz međunarodnih rasprava koje vode G20 i OECD to bi moglo izgledati kao neka strategija izlaza iz poteškoća, ali ono što sam ja shvatio je da su osobito SAD doista zabrinute i da postoji spremnost na kompromis u okviru OECD-a Europa igra u tome jednu relevantnu ulogu i prilično sam veliki optimist da možemo naći rješenje na globalnoj razini i to na godinu. Imate li nastavno pitanje? Gospodine Gentiloni, u svom e, prvom odgovoru rekli ste da ako ne bude e, sporazuma E, e, iznijećete europski prijedlog o digitalnom oporezivanju. Dakle, možemo li očekivati rezultate bilo od e, globalnih rasprava ili iz komisije već sljedeće godine, 2020. Da, moj program je vrlo jasan. Ako se ne postigne konsensus na godinu, onda ćemo iznijeti europski prijedlog. To znači da u trećem kvartalu sljedeće godine radit ćemo na europskom prijedlogu. Nećemo trčati pred rudo dok traje međunarodna rasprava, ali vrlo sam ozbiljan u svojoj predanosti i predanosti komisije da iznesemo vlastiti prijedlog ako ne dođe do međunarodnog konsenzusa. Hvala. A sada u ime e, zelenih Ernst Urtasun. Hvala vam. Da, pred vratima smo usporavanja. Vi kao povjerenik za gospodarstvo trebate zajamčiti pokretanje mehanizama stabilizacije kako ne bismo napravili e, teške pogreške što se dogodilo u prošlosti. Dakle, trebamo napredovati u reformama. Vi ste rekli da ćemo revidirati paket šest mjera i dvije mjere. Naravno, to nam se sviđa. Međutim, što mislite vezano za mišljenje koje smo upravo čuli, a to je procikličko kretanje e, kriza, a isto smo čuli i od predstavnika Europske banke. Što mislite, e, je li postojeće mjere sadrže upravo ovaj e, ciklički e, model i što ćemo učiniti s tim paketom šest mjera i dviju mjera jer je tamo čini mi se to vrlo evidentno. Hvala. Uh, pa rizik e, procikličkog efekta je vrlo jasan. Mislim da Europski fiskalni odbor je također vrlo jasno naglasio taj rizik. Na kraju preispitivanja koje je u tijeku, a koje će biti zaključeno sredinom prosinca, dakle revizije paketa od šest, odnosno dvije mjere, e, to će biti e, put dalje. Ja vrlo cijenim način razmišljanja Europskog fiskalnog odbora. Mora biti jednostavno, provedivo i necikličko. A taj način razmišljanja e, se e, može primijeniti na mnoge prigovore koje smo čuli jutros e, o presloženim pravilima, ali moramo e, znati da odluka e, o tome kako ćemo raditi dalje nakon preispitivanja, e, tu odluku će morati donijeti kolegi i europske institucije, a ta odluka neće biti laka. Osobno uvijek naglašavam riječ ambicija, Dakle, ja želim e, krenuti e, putem e, pravila koja su anticiklična, jednostavna i provediva, ali moram biti oprezan jer možda isti problem možemo riješiti e, kroz e, instrumente tumačenja bez da ulazimo u promjenu zakonodavstva. A to ćemo odlučiti do kraja ove godine. Imate ni nastavno pitanje? Da, dakle, stvoriti političke dinamike koje će nas odvesti u tom smjeru. No postoji još jedan element koji je važan u ovim pravilima, jest makroekonomska stabilnost. Vi doista vrlo inteligentno o tome govorite u vašim pisanim odgovorima. E, ranije nismo imali simetrično primjenjivanje ovih pravila. Kako mislite da makroekonomska pravila mogu funkcionirati, pogotovo vezano za rizike koje nosi trgovina ili tržište nekretninama? Uh, yes, the analysis of... Analiza um, makro neravnoteža je bila vrlo korisna po mom mišljenju. Uh, jer je bilo korisno i komisiji i državama članicama dati smjernice, ideje, prijedloge ne samo o uobičajenim financijskim pitanjima koja su već tradicionalna, već i o drugima, na primjer privatni dugovi, e, zatim e, e, stambeni, stambena pitanja i druga. Moramo raditi na tome da to osnažimo u budućnosti. Hvala. Francesca Donato, neovisna. Hvala, gospodine predsjedniče. Govorit ću talijanskim jezikom. Poštovani gospodine Gentiloni, u vašim pisanim odgovorima govorili ste o e, programu koji će se okrenuti rastu kako bi se rješavale kratkoročne problematike unutar pravila Europske unije pitam što to konkretno znači kada kažete prikladna fleksibilnost. Što su mjere koje ćete uzeti u obzir? Hoćete li dozvoliti fleksibilan proračun nekim državama članicama ili ćete se držati samo političkih odluka i e, raditi u korist onih država koje su vam bliske? S druge strane, hoćete li voditi računa o nužnosti ulaganja i u odnosu na druge države članice? Hvala lijepa, zastupnice Donato. Fleksibilnost ima također svoja pravila. Pravila koja su zapisana u komunikaciji komisije a radi se o ažuriranom paktu za rast i stabilnost. Dakle, točno znamo koji su temeljni parametri putem kojih ćemo naravno imati dijalog koji je nužan između komisije i država članica dakle putem kojih ćemo definirati konture fleksibilnosti ili obrise fleksibilnosti. U ovom dijalogu su iznimno važni nacionalni planovi reformi koje trebaju predstaviti vlade, zatim su važna ulaganja, znate da postoji odredba ili posebna klauzula koja se odnosi na ulaganja, a isto tako Važne su i takozvane izvanredne okolnosti koje mogu snaći određenu državu. Radi se o nepredviđenim događajima. Dakle, mislim da uzimajući u obzir fleksibilnost Mislim da u tome ne trebamo vidjeti diskrecijske, dominantne političke odluke. Ja poštujem vaše mišljenje, vjerujem da mislite drugačije, ali što se mene tiče, kao povjerenik za gospodarstvo, mislim da kriterij fleksibilnosti mora imati svoje temelje u e, samoj definiciji našeg sustava. Nastavno pitanje. Zastupnica Donato. Da. Dakle, da bismo oživili rast u eurozoni, vi ste ispravno rekli da trebamo ekspanzionističke politike i povećati proizvodnju. Međutim, države sa velikim javnim dugom, kao što je to Italija, od njih se zahtjeva oprez i zadržavanje unutar okvira fiskalnog kompakta. Međutim, e, spominjem da imamo jug Italije i otoke. Hoćete li konačno napraviti primjenu zlatnog pravila za ulaganje u infrastrukture i drugo koristeći e, strukturne fondove i e, ne izuzimajući ta sredstva iz sredstava koja su namijenjena općem proračunu. Dobro, pa svakako već danas Imamo u okviru europskog semestra razgovore sa pojedinim državama članicama. Imamo i odredbu ili klauzulu o ulaganjima što predviđa veću stopu fleksibilnosti povezano za države koje imaju planove javnih ulaganja. Uvođenje zlatnog pravila, golden rule, je nešto o čemu raspravljamo. Na primjer, mišljenje Europskog fiskalnog odbora, koje sam već više puta spominjao, eksplicite predviđa ta pravila za javna ulaganja koja su povezana s okolišnim ciljevima. Dakle, radi se o vrlo ozbiljnom pitanju o kojem ćemo raspravljati na dolazećih mjeseci. Hvala, Rafaele Fito, EKR. Hvala lijepa. Želim se vratiti na pakt e, za stabilnost i sasvim konkretno postaviti pitanje. Smatrate li korisnim i pozitivnim intervenirati po pitanju koje je ključno za europski proračun, odnosno za novac koji će dobiti pojedine države, a to je e, kohezijska politika. Novo izabrana predsjednica von der Leyen je više puta najavila važne programe ulaganja u rast. Govorila je također i o preispitivanju pakta rast i stabilnost. Tako da vas sad sasvim konkretno pitam. Smatrate li da je moguće konkretno izvući rast i stabilnost pomoću kvote sufinanciranja koje će dobiti pojedine države članice. Jer paradoks je, jednom rukom nešto dajemo, a drugom rukom plak blokiramo putem odredbe za rast i stabilnost korištenje tih sredstava. Dakle, o rastu i stabilnosti govorila je i predsjednica, a i vi danas, ali volio bih dobiti konkretni odgovor oko ove teme koja doista znači puno za umanjivanje socijalnih i gospodarskih nejednakosti. Zastupniče Fito, hvala vam lijepa na vašem pitanju. Legitimitet zahtjeva je naravno izvan svake sumnje, izvan rasprave. U, europskim institucijama o tome raspravljamo već dulje vremena. Ja ću iskoristiti vaše pitanje, vi ćete mi oprostiti. Iskoristit ću da kažem nešto više o riziku koji mislim mi kao komisija ili kao europske institucije ne smijemo zaboraviti, a to je da zamisliti da proces prispitivanja naših pravila, u ovom trenutku radi se o reviziji šest mjera i dvije mjere, dakle to je nešto što naravno ne može riješiti sva pitanja koja su danas legitimno na dnevnom redu uz različita politička razmišljanja i različit način na koji se to doživljava od zemlje do zemlje. Ja u ovom trenutku ne želim reći da sam protivnik ovakvih hipoteza, ali želim reći da naša pravila u paktu za rast i stabilnost, ukoliko odlučimo izmijeniti ta pravila na zakonodavnom planu, to moramo učiniti tako da vrlo pažljivo izaberemo prioritete. E, ne možemo e, se ponašati e, tako da jednostavno iz tog pakta izbacimo sve elemente i da dozvoljavamo izuzeća ili iznimke. E, u previše slučajeva, treba izdvojiti važne teme. Vi ste govorili o okolišu, koheziji, to su vrlo važne teme, dakle odlučit ćemo o prioritetima i naravno trebamo razmotriti i zakonodavne izmjene u paktu za rast i stabilnost, jer ako ostanemo samo na jasnijem tumačenju, tada mnoge od ovih ciljeva nećemo moći ostvariti. Oni će postati nerealni i ići će izvan područja tumačenja. Nastavno pitanje. Hvala lijepa. Dakle, ostajem kod istog pitanja, a u svezi onoga što smo danas čuli vezano za različite mogućnosti stabilizacije u pojedinim državama članicama. Tako da postavljam pitanje. Možda bi bilo bolje kada govorimo o fleksibilnosti intervenirati na način da pojedine države ne koriste fleksibilnost za zaduživanje u javnom sektoru, a bez e, značajnog konačnog cilja. E, možda bismo fleksibilnost trebali dati ulaganjima koji su povezani sa paktom za rast i stabilnost. Tako da mislim da bi tu trebalo jasno reći što želimo, jer ćemo inače u različitim državama dobiti različite prijedloge koji će povećati javni trošak bez obzira na ulaganja i onda će i dalje imati negativne gospodarske pokazatelje koji nažalost karakteriziraju euro područje. Pa da, jasno je, trebamo se koncentrirati na ulaganja, na strukturne reforme, na sve ono što čini rast našeg gospodarstva. Ako pogledamo proračun proteklih godina, ukratko možemo reći da pakt za rast i stabilnost je doista bio koristan. Izbjegli smo dodatne veće krize, bio je koristan za smanjenje deficita, ali nije uspio na dovoljno dobar način smanjiti zaduživanje država i nije potaknuo rast ulaganja i strukturne reforme. I upravo zbog toga traje preispitivanje e, tog pakta koje ima ove jasne ciljeve. A sada e, iz odbora za proračun EPP Sigfrid Muresan. Hvala. Želim eh, razgovarati s vama o učinku vaših odluka na proračun u Europskoj uniji i financiranje u Europskoj uniji jer je jasno da nakon Brexita ćemo trebati dodatna sredstva da bismo financirali vlastite prioritete. Zato je pitanje o vlastitim eh, sredstvima važnije nego ikada. Moje prvo pitanje se odnosi na graničnu prilagodbu poreznih stopa ovisno o emisiji ugljika i da li smatrate da će se to primjenjivati u Europskoj uniji, a ako se ne uspije primijeniti sustav vlastitih sredstava, kako ćete uvjeriti države članice da napreduju po tom pitanju? A moje treće pitanje je kako ćete provoditi graničnu prilagodbu kako ne biste utjecali na konkurentnost naše industrije. Hvala. Uh, uh, Kad je riječ o vlastitim sredstvima? Da. U mom portfelju uh, ima puno o tome. Dakle, dvije stvari. naša eh, eh, carinska stopa u našoj carinskoj uniji je od temelje važnosti za vlastita sredstva. Vodimo raspravu o 10% ili 20% mm, koje treba eh, biti u državi članici te u Europskoj uniji. Kad je riječ o PDV-u ne vidim e, neposredne posljedice e, naše odluke o refundiranju. Kad je riječ o novom instrumentu za vlastita sredstva, potencijalna vlastita sredstva koja bi došla iz oporezivanja što uključuje i graničnu prilagodbu poreznih stopa ovisno o emisiji ugljika te e, na temelju konsolidirane osnovice poreza na dobit. E, dakle, to je nešto na čemu morati ozbiljno poraditi ako želimo da to imamo na početku višegodišnjeg financijskog okvira jer nije samo po sebi razumljivo e, da će ti doprinosi već e, stići sljedeći mjesec. Dakle, o tome će vaš odbor morati raspravljati. Mislim da ćemo pokušati biti brzi i učinkoviti e, kad je riječ o graničnoj prilagodbi ovisno o emisiji ugljika, ali pravni elementi koje moramo definirati nisu jednostavni kao što znate. Imate li nastavno pitanje? Pa hvala ali sve te poteškoće su nam već poznate, zato sam upravo rekao da nam sada treba više. Treba nam e, povjerenik koji će biti u stanju uvjeriti države članice. Kad ste govorili o svom portfelju, ja sam odmah e, se sjetio vašeg portfelja dionica i Amazona, e, da hoće li digitalni porezi također biti integrirani u vlastita sredstva, to je jedno pitanje, a drugo, koju veličinu predviđa za vlastita sredstva u okviru sljedećeg proračuna obzirom da ste vi povjerenik za gospodarstvo, a ne za budućnost Europe, volio bih čuti od vas konkretni odgovor. Hvala. Dakle, moja ideja bi bila da imamo snažniju osnovicu vlastitih sredstava jer proračun koji se temelji samo na e, GN e, na BND-u je preslab za našu uniju i za našu budućnost. Dakle, moramo osnažiti vlastita sredstva. Prethodna komisija je naznačila tri načina da to učinimo. Ja ću raditi na tome u svezi sa svojim portfeljom, sa svom svojom političkom snagom i odlučnošću. Eto, u to vas mogu uvjeriti. Engin. Hvala. Sada riječ ima Engin Eroglu iz kluba Renew. Poštovani gospodine Gentiloni, za mnoge građane i za mene je princip samo odgovornosti važno načelo. Samo tko doista poštuje to načelo može e, raspolagati i odlukama u privatnom i u javnom životu. Ukoliko nema odgovornosti, imamo moralne, moralne poteškoće i asimetriju u odgovornosti. Isto vrijedi i za države članice. Odluka i odgovornost trebaju biti shvaćene na isti način, a to je da trebamo štedjeti novac poreznih obveznika. Zato je nužno E, imati načelo na obeju. Niti jedna država članica ne smije jamčiti za drugu državu članicu. E, hoćete li zadržati načelo no bail? Je moje pitanje. Uh, I didn't heard... Nisam uh, čuo prvi dio pitanja, zapravo početak pitanja dok sam stavio slušalice. Čuo sam samo dvije trećine, ali ne prvi dio. Dakle, na početku sam rekao da za mene i za mnoge naše državljane je važna e, vlastita odgovornost. Vlastita odgovornost znači pažljivo raspravljanje, raspolaganje resursima. I zato vas pitam o načelu no Um, da, to je zajedničko načelo. Mislim da trebamo imati zajedničku odgovornost. I ja ću se time rukovoditi u svom mandatu. Prema tome slažem se s vama, nemam više što dodati tome. Imate dopunsko pitanje? E, da. Zahvaljujem na vašem uvodnom e, izlaganju. E, jako me veselilo što ste govorili o porezima, okolišni porez i digitalni porez a kolege prije mene su također to spominjali. E, dobili smo dojam da ćete se doista i u Europi i na svjetskoj razini zalagati e, za rješavanje problema ovih digitalnih divova. Možete li jasnije reći u kom smjeru će ići ovi novi porezi, hoće li oni biti uplaćivani na europskoj razini ili će ih prikupljati nacionalna razina? Ma l'impegno sì sarà eh, un impegno internazionale. Da, ehm, to se mora rješavati svakako na međunarodnoj razini. U redu, prebacit ću se na engleski. Evo, ovo je izišlo spontano. Spontano sam reagirao na talijanskom. Da, imat ćemo, preuzet ćemo ehm, međunarodne obveze kada je riječ o digitalnom oporezivanju, mislim da sada imamo konkretnu mogućnost da postignemo neke rezultate, što nije bio slučaj do unazad nekoliko mjeseci. Pregovori unutar OECD-a su okvir i uglavnom se kreću u smjeru općeg poreza velikih e, poduzeća, ne samo digitalnih platformi, nego općenito velikih kompanija. Ja mislim da je to prihvatljivo, s obzirom da se digitalizacija pojavljuje u svim multinacionalnim kompanijama, a ne samo u digitalnim e, multinacionalnim kompanijama i mislim da to Europa može prihvatiti, da je to prihvatljivo. Jer Nikola Pedicini. Hvala. E, tu sam hvala predsjedatelju i hvala našem kandidatu. Čitao sam vaše odgovore i prečitao sam da među zadaćama koje ste dobili od predsjednice von der Leyen mogao sam pročitati da kanite postići ciljeve održivog razvoja u okviru održivih ulaganja, a istovremeno da ćete jamčiti primjenu pakta za rast i stabilnost. To ste više puta ponovili. Sada pitam kako ćemo osloboditi, da tako kažem, zelena ulaganja za države sa visokim javnim dugom koje nemaju nikakvog dodatnog prostora jer ne možemo rješavati klimatske promjene, a da sve države članice ne doprinose na isti način u Europskoj uniji. To ne bi imalo smisla. Dakle, smatram da je nužna velika hrabrost da se dovedu u pitanje politike koje smo primjenjivali do danas. Međutim, čitajući vaš životopis vidio sam da ste uvijek bili za politike štednje. A nažalost, po našem mišljenju, politike štednje su dovele do neke vrsti krize i recesije unutar Europske unije, a i povećale su e, nejednakosti među državama članicama i unutar samih država članica. Tako da postavljam pitanja. Hoćete li dovesti u pitanje politike štednje e, koje su nas dovele u ovo stanje ili ne? Zahvaljujem zastupniče Pedićinje na vašem pitanju. Kada kažemo da naša pravila, naš pakt za rast i stabilnost nije uspio ili nisu uspjele dovoljno potaknuti rast ulaganja, strukturne reforme i smanjenje duga, to su tri glavne stvari koje trebamo konstatirati u odnosu na naša pravila uzimajući u obzir i uspjehe, kao što sam rekao ranije, a to je smanjenje deficita i nepojavljivanje daljnjih teških kriza. Dakle, kada govorimo o našim pravilima na takav način, ne smijemo, po mom mišljenju, zaboraviti na dvije stvari. Prvo, pravila iz Pakta za rast i stabilnost već predviđaju mogućnost poticaja javnih ulaganja. Dakle, to je ona famozna fleksibilnost oko ulaganja. To je već inkorporirano, ugrađeno u naša pravila. I druga stvar, ne smijemo e, zaboraviti, a to nije argument koji vrijedi samo za našu zajedničku domovinu, Dakle, ne smijemo zaboraviti da puno puta promicanje javnih ulaganja i poteškoće koje idu uz to nije nužno povezano samo s funkcioniranjem europskih pravila. Nažalost, postoje poteškoće ne samo u Italiji, već i u drugim državama koje su povezane sa promicanjem ulaganja, sa određenim tempom ulaganja, a čak i u situacijama u kojima imamo resurse, a nemamo nikakve prepreke na europskoj strani. Samo 10 sekundi za nastavno pitanje. E, hvala. Pa dobro, samo ću reći, ako mi dopustite, Italija je blokirana. Vi ste govorili o Italiji. Italiju blokira europski mehanizam, ali italijanski mehanizam, jer raste javni dug, E, nema interesa za ulaganja, ako možemo hrabro intervenirati, kao što sam govorio ranije, ako e, Europska središnja banka ne može intervenirati na primarna tržišta, mislim da bi se otvorili ili oslobodili enormni resursi, pogotovo za Italiju, za države poput Italije, koje imaju resurse, ali ne mogu ih iskoristiti. Da, svakako poštujem vaše mišljenje ali smatram da mi moramo obaviti svoj posao, a to su primjena europskih pravila, učiniti ih što je moguće učinkovitijima vezano za ulaganja. Ali ponavljam, naša pravila nisu uvijek prepreka za učinkovito ulaganje u pojedinim državama. Hvala. Gabriele Bišov iz sid ima riječ. Gospodine Gentiloni, u Ranije je, bila, je postojala neravnoteža između ekonomskih, okolišnih i socijalnih politika u Europskoj uniji. Ekonomsko upravljanje mora se bolje uskladiti sa socijalnim ciljevima iz ugovora. Kao što je novo izabrana predsjednica Ursula von der Leyen naglasila, Krajnji je trenutak da se pomire socijalne i tržišne politike u današnjem gospodarstvu. Moje pitanje je sljedeće. Kako namjeravate osnažiti socijalnu dimenziju procesa europskog semestra? Što ćete konkretno poduzeti kako bi se postigla veća konvergencija jer to je naš krajnji cilj i hoćete li predložiti zakonodavni prijedlog koji obuhvaća godišnju e, ocjenu razvoja kretanja plaća e, i sl. Uh, Hvala vam. Ja sam osobno zahvaljujući vlastitom iskustvu rada kao premijera, predan ideji prije svega suradnje sa socijalnim partnerima o svim e, ekonomskim pitanjima. Zajedno s kolegom Nikolasom Šmitom ja ću raditi na tome predano. Što se tiče pravila, europski semestar je u posljednjih nekoliko godina počeo ozbiljno uzimati u obzir e, socijalnu dimenziju. To je uglavnom bila posljedica odluke iz Göteborga o europskom socijalnom stupu. Mislim da bi se ovaj zadatak trebao još proširiti a iz mog mandata je evidentno da treba ugraditi ostvarivanje ciljeva održivog rasta u proces europskog semestra. Kao što svi znamo, ciljevi održivog razvoja imaju vrlo snažnu socijalnu dimenziju, dakle ne samo onu okolišnu. Vjerujem da će ovo biti novi instrument koji će socijalnim prioritetima dati prostor koji oni zaslužuju. Dopunsko pitanje. Hvala. Pa mislim da bi svejedno bilo važno da imamo pravni instrument, posebno u svezi s inicijativom za minimalne plaće u Europi. Jer drago mi je da ste naglasili ulogu socijalnih partnera Zanima me što ćete konkretno poduzeti da osnažite ulogu socijalnih partnera u europskom semestru i to na nacionalnoj i europskoj razini. Pa naravno ja se svađam, slažem s vama kada je riječ o predlogu za minimalnu plaću. Nisam to spomenuo jer to nije izravno u mom portfelju, ali ja ću to snažno podržavati u kolegiju povjerenika što ću poduzeti u okviru europskog semestra. Mislim da je stvar e, percepcije u javnosti e, i činjenice da treba e, uključiti socijalne partnere u dijalog sa vladama država članica. Mislim da bi to moglo pomoći u dijalogu i moglo bi pomoći Europskoj uniji da stekne bolje razumijevanje o odlukama koje e, donosimo u odnosu na države članice, a u okviru europskog e, semestra. Sada riječ ima Ludek Niedermayer iz EPP-a. Hvala gospodine Gentiloni. Evo, zapravo ja sam tu iza vas, gledam vam preko leđa. E, da se vratim na pitanje poreza, e, doista mi je bilo drago vidjeti da ste veći dio e, svojih odgovora na naša pitanja posvetili pitanjima poreza. Govorili ste o vašoj strategiji za digitalno porezivanje. Zanima me što je sa drugim prijedlozima na koje je parlament dobro reagirao. Dakle, to je kao prvo reforma konsolidirane porezne osnovice na dobit. E, zanima me, dakle, s obzirom da parlament to podržava, a naišlo je na blokadu u vijeću, što namjeravate poduzeti kako bi se e, stvar deblokirala u vijeću? Hvala vam. Ne znam, trebam li se eh, okrenuti prema dvorani ili prema vama. Dobro. Hvala vam, uvaženi kolega Niedermayer. E, da, što se tiče reforme PDV-a i konsolidirane osnovice poreza na dobit, to su dva glavna e, dosjeja u ovom portfelju. Kada je riječ o reformi sustava PDV-a, rekao bih da smo nedavno donijeli neke relevantne odluke, posebno kada je riječ o području e-trgovine. Provedba te odluke bit će vrlo relevantna za države članice u skoroj budućnosti. Opći prijedlog za reformu PDV-a ću ja svakako predložiti imajući u vidu činjenicu da reforme o kojima smo nedavno donijeli odluku zahtijevaju određenu predanost država članica, ali mislim da reforma sustava pdv neće biti moj e, prioritet odmah, možda malo kasnije tijekom 2020. godine. Što se tiče konsolidirane osnovice poreza na dobit, e, to je apsolutni prioritet. Mi ne možemo nastaviti raditi i tolerirati međusobnu konkurenciju država članica. To je povezano i sa raspravama koje se vode u sastavu OECD-a, no osobno neću čekati i moja sugestija će biti da se krene naprijed s tim prijedlogom. Imate li dopunsko pitanje? Hvala. Možete računati na moju potporu. E, zatim e, imam jedno pitanje vezano uz e, ovu graničnu prilagodbu poreznih stopa ovisno o emisiji ugljika. Što mislite koliko će biti potrebno vremena za konkretni prijedlog s obzirom da je tehnički to zahtjevno i kada bi se to najranije moglo provesti? Mislim da trebamo reagirati brzo. Dakle, kada je riječ o e, ovoj graničnoj prilagodbi poreznih stopa ovisno o emisiji ugljika. Svi znamo, e, svima su nam poznate pravne i tehničke, e, tehnički zahtjevi, ali to ne znači da trebamo čekati. Mislim da je moguće da ta e, mjera prilagodbe bude sukladna pravilima VTO-a i mislim da s time treba početi, e, da treba početi raditi na tome odmah. Sljedeći je Jose Kuzmao iz kluba GUE. E, njemački talijanski idu. Hvala vam lijepa. Svakako, naravno, točno je da je Europska komisija bila puno aktivnija i pritiskala je više gospodarstva koja su bilježila gubitke, a ne oni koji su se zadržavali u okvirima svog proračuna. Europska komisija traži od tih država više detalja, a sporija je u traženju novih ulaganja, što dovodi do nejednakog tretmana država članica, a isto tako znači recesiju u politici država članica. Želimo li imati e, monetarnu i gospodarsku uniju koja je uravnotežana ili pak želimo imati sustav koji nije moguće primjenjivati? Što ćete od ova dva moguća izbora prihvatiti, odnosno što želite učiniti e, s nepoštivanjem pravila koja ostaju e, na godišnjoj razini u pojedinim državama. Hvala vam, e, gospodine Guzmao. Mi imamo pravila. Mislim da se pravila neće promijeniti u odnosu na ekonomsko okruženje i ono što se događa u svjetskom gospodarstvu. Međutim, to ne znači da naša da je naša ekonomska politika uvijek konstantna, uvijek ista. Da, imali smo vrlo duboku krizu prije deset godina. koja je dugo trajala. Ta je duboka kriza stvorila velike probleme zbog duga u nekim zemljama i to je doista e, bio najveći problem kojim smo se bavili u ekonomskoj politici. Mislim da smo dosta učinkovito riješili deficit i mislim da je to na jednoj stabilnoj razini, iako ih nismo dovoljno smanjili. sada pomalo stječemo bolje razumijevanje situacije. E, nalazimo se u bitno drugačijem ekonomskom okruženju s obzirom da bilježimo spori rast i nije jasno u kojim razmjerima i koliko će to dugo potrajati. S obzirom na trenutnu situaciju smatram da bi naše ekonomske politike trebale biti snažno usmjerene na gospodarski rast, na poticanje ulaganja i mislim da trebamo zatražiti od onih koji imaju taj fiskalni prostor da ga iskoriste kako bi potaknuli naš gospodarski rast. To znači ne mijenjati pravila, nego prilagoditi naša pravila je promjenama u ekonomskoj situaciji u Europi. E, nastavno pitanje. Hvala vam. Jedan e, od problema zaduženih država sastoji se u tome da svi porezni prihodi koji trebaju biti vraćeni e, poreznim obveznicima ostaju u financijskim ili fiskalnim institucijama, čak i u nekim drugim državama članicama. Svakako ja bih to definirao kao nepoštenu konkurenciju. CCTB uz minimalne kamate želio je riješiti taj problem. Međutim, sada u stvarnosti to doista postaje problem koji treba riješiti u okviru članka 117 ili možemo li primijeniti članak 117. kako bi CCTB e, značio minimalni teret? Da, već sam to rekao i ponovit ću da ne možemo imati situaciju agresivne konkurencije unutar Europske unije zbog različitih e, pravila o porezu na dobit u pojedinim državama. Tako da ćemo mi e, ostvariti pomake vezano za ovaj prijedlog koristeći sa svim raspoloživim pravnim instrumentima, imajući u vidu e, sve poteškoće koje su nam poznate, ali i sa dakle, političkom podrškom koju će komisija i parlament uložiti. Robert Bidron iz kluba SID iz odbora za proračune. Ja sam mislio da sam ja sljedeći. Can you please, uh, that's, I haven't the list as honorable Bidron. I, I don't know if... Meni na popisu piše zastupnik Bidron, a ne znam Damien Büselager eh, iz Zelenih, eh, odbor za proračun. Ne, ispričavam se. Ne, ne, on je, on je sada. I can't read your name, sorry. We can... Uh, Oprostite, ja sam John Howarth iz Ujedinjene kraljevine iz odbora za proračun, popis je izmijenjen. Ja se ispričavam, nismo znali. Hvala vam. Kad te, e, predsjednica komisije novo izabrana vas je zadužila u mandatnom pismu da provedete e, plan ulaganja e, za održivu Europu te program Invest EU. Istovremeno povjerenik Dombrovskis će biti zadužen za koordinaciju investicijskog plana za održivu Europu kako bi se postiglo tisuću milijuna eura ulaganja vezanih uz e, klimatske promjene parlament e, se djelomično oko toga složio. Kako vi shvaćate podjelu zaduženja i odgovornosti između vas i povjerenika sa kad je riječ o planu održivih ulaganja i e, što će biti posljedice novog programa Invest EU? Well, well, thank you, honorable. Pa hvala vam. Općenito ja sam e, siguran da ćemo dobro surađivati do predsjednik Dobrovski i ja kao i u drugim raznim slučajevima mi moramo koordinirati svoj rad. Imamo dva različita instrumenta. Jedan je Invest EU. To je nešto o čemu je parlament već raspravljao u okviru e, višegodišnjeg financijskog okvira, a e, e, ti programi imaju različite prioritete Mislim da ćemo imati snažan tehnički kapacitet u centru Invest EU i da će to biti vrlo korisno da bi se promicala ulaganja u plan za održivu Europu. Mi ćemo raditi zajedno. Dombrovski će se malo više da tako kažem, specijalizirati e, za mobiliziranje privatnog kapitala u projektu e, plana e, ulaganja u održivu Europu. Znate da imamo ambiciozan cilj od 1000 milijuna eura, a ja ću se više usredotočiti na definiranje plana i na promicanje programa Invest e Treba nam nekoliko instrumenata da bismo mobilizirali ulaganja. Trebamo puno ulaganja u Europu i u ekološku tranziciju. Hvala. Imate li naknadno pitanje? Pa jednostavno naknadno pitanje. Nadam se da sva ulaganja u okviru programa Europske unije budu dobri za klimu i e, održiva ulaganja. Dakle, kako ćete e, osigurati da tome bude tako u Investiju i drugim sličnim programima? Pa da, imamo metodologiju provjere e, kako nešto utječe na okoliš. E, to je nešto relativno novo u našim službama Dakle, razmatra se e, dimenzija e, okoliša u svim ulaganjima. Na primjer, u Invest EU postoji sektor e, za infrastrukturu koji je posvećen održivim infrastrukturama, ali svi drugi aspekti tih ulaganja a kao što znate za investiju prioriteti su okoliš, digitalna pitanja, socijalna pitanja, ulaganja u vještine i održiva infrastruktura. Dakle, dimenzija okoliša će dobiti svoju jasnu metodologiju. Hvala. Damien Biselager iz odbora za proračun Zeleni. Hvala. Gospodine Gentiloni, Mladi su osobito pogođeni posljednjom ekonomskom krizom mnogi e, dugo nisu mogli naći svoje prvo radno mjesto što je imalo ozbiljne ne samo ekonomske već i psihološke posljedice. Dakle, fiskalni instrument e, za konvergenciju i konkurentnost e, ima još neke nejasne komponente, naročito kada je riječ o znanosti i o fleksibilnosti tog instrumenta. Dakle, hoćete li omogućiti da novac ide tamo gdje je potreban i hoćete li e, poduzeti e, korake da osnažite otpornost Europske unije i treće treba li to dovesti do makroekonomske stabilizacije? Da, mislim da prijedlog e, koji je podvrđen potvrđen e, u lipnju na sastanku na vrhu. Dakle, instrument za konkurentnost e, i BICC i konvergenciju da je to relevantno da iziskuje ozbiljna financijska sredstva i da se mora smatrati i instrumentom za stabilizaciju. Znamo da rasprava o instrumentu za stabilizaciju je uvijek bila teška, na vijeću, ali mislim da je ovaj prijedlog e, ciljan. Cilj je osnažiti strukturne reforme i konvergenciju treba dobiti znatna financijska sredstva i treba ga ozbiljno pratiti ja se osobno obvezujem e, da ću na tome raditi s vašim odborom. Naknadno pitanje. Kako vidite ulogu Europskog parlamenta, osobito odboru za proračun, kad je riječ o upravljanju e, i da li ćete uključiti i e, klimatsku učinkovitost kada je riječ o, o kriterijima za razrišnicu? Mi ćemo zajedno razgovarati o tim kriterijima upravljanja te o prioritetima tog instrumenta i sasvim sigurno e, klima će se ozbiljno uzeti u obzir pri postavljanju prioriteta. Hvala. A sada Dragos Pislaru e, iz Renew Europe. Hvala. Čini se da postoji općeniti konsenzus da su strukturne reforme e, neophodne za otpornost na šokove e, u Europskoj uniji, no rad na tome se usporio e, i sada umjesto toga imamo zamor o reformama E, i nejasno se na tome radi osobito provedba reformi u državama koje nisu članice je nešto čemu moramo posvetiti pozornost jer e, reforme izvan eurozone e, ne možemo više smatrati samo nacionalnim problemom. Strukturne reforme trebaju osnažiti konkurentnost, ali dobrobiti se vide tek u dugom roku, a socijalni i politički e, trošak, da tako kažem, toga se vidi u kratkom roku, na primjer vezano uz zdravlje, siromaštvo. Dakle, pita pitanje je hoćete li e, kao netko ko zalaže se za strukturne reforme podržati e, reforme u državama ne članicama. Hvala. E, Hvala uvaženi zastupniče Pizlaru. Komisija i parlament će igrati snažnu ulogu u promicanju strukturnih reformi. Jasno moramo imati na umu da je to prioritet jer da možemo se nositi sa usporavanjem gospodarskog rasta na razne načine. Možemo imati otvorenije fiskalne politike, ali strukturne reforme su jedini način u srednjem roku e, da postignemo gospodarski rast i prosperitet. Dakle, u svim sektorima naše aktivnosti e, treba mijenjati pravila. Prioritet će se dati uvijek strukturnim reformama. Također znamo budući e, da smo bili zastupnici u parlamentu koji su uzabrani, izabrani da zamor strukturnim reformama često nije vezan uz europska pravila već uz nacionalne čimbenike i razloge. Na primjer, nestabilnost upravo iz razloga koje ste spomenuli donosimo odluke koje će imati posljedice ne samo narednih tjedana ili mjeseci, već i godinama. U našim zemljama postoji sve veća nestabilnost i to oslabljuje e, tendenciju da se provode strukturne reforme. Upravo to je razlog da se još snažnije opredijelimo kao europska institucija i ja ću se za to čvrsto opredijeliti. Imate li naknadno pitanja? Spomenuti ste program Invest EU i hvala vam što ste to naglasili. Moramo imati e, jednostavniji i fleksibilniji način korištenja proračuna Europske unije. Hoćete li osnažiti komponentu tehničke pomoći kako bi se poboljšala zemljopisna i teritorijalna ravnoteža među državama članicama obzirom na različitu razinu sofisticiranosti financijskih tržišta? Da, moj odgovor je potvrdan. Ne možemo prihvatiti eh, ideju da eh, program koji je nama toliko relevantan, eh, InvestEU, koji bi trebao E, stvoriti 620 milijardi bude ograničen na samo neke države članice. Dakle, ja se obvezujem da ću se pobrinuti da taj plan bude ravnomjerno raspoređen diljem cijele Europske unije. Hvala i zadnji govornik i Niko Giori iz Pučana. Hvala, govorit ću mađarski. Eh, Hvala vam. Vi ste na početku rekli da je ključno povjerenje državljana u Europsku uniju. Na koji način ćete vi eh, u svojoj ulozi postati doista vjerodostojan? E, komisija je prijetila Italiji određenim sankcijama, međutim to nije ostvareno e, ja predstavljam međutim Mađarsku. Mađarska je država kojoj se prijetilo suspenzijom sredstava iz sredstava za koheziju. I u mom slučaju komisija i dalje inzistira na e, provedbi sankcija. Dakle, čini se da postoje nekakva dva mjerila, iako je Mađarska napravila strukturne promjene i raste vrlo E, brzo kako ćete vi djelovati, hoćete li spriječiti ovakav dvostruki tretman vezano za države koje se nalaze izvan eurozone? Giori. Hvala. Ja ću potpuno jasno reći da nećemo imati dvostruke standarde u provedbi svojih pravila. riječ je o povjerenju, to mi je jasno. Iz onoga što sam jutros rekao, to možete očekivati, možete pogledati i moj životopis, ali u krajnjoj liniji to je pitanje povjerenja ja se čvrsto opredjeljujem za to da neću imati dvostruke standarde, a možete vidjeti da sam tako postupao i u talijanskoj vladi. Uvijek sam branio čak i u razdobljima kada u moje zemlji to nije bilo lako, uvijek sam branio evropska pravila. Čak i pod pritiskom da u tim pravilima moram imati e, stajalište koje se zalaže za rast. Dakle, neće biti dvostrukih standarda prema bilo kojoj državi i e, trebamo pridobiti povjerenje da radimo za Uniju. Imate li dodatno pitanje? Da, vrlo kratko. E, kako ćemo biti konkurentni kao Evropska unija? To je moje drugo pitanje. E, trebamo imati točno definirana pravila, međutim pravila koja ne spriječavaju ulaganja. S druge strane imamo države članice koje same nisu uspjele u borbi protiv nezaposlenosti. Druge su pak napravile domaću zadaću i smanjile postotak nezaposlenih. Tako da mislim da bismo trebali e, i dalje razmotriti taj problem jer ukoliko ne otvaramo radna mjesta, ukoliko naša poduzeća neće moći ovdje poslovati, otići će naprosto iz Europske unije. Dakle, što kanite učiniti, e, a da se ne škodi konkurentnosti našim poduzećima? Imamo za to niz instrumenata, na primjer ono što zovemo graničnom prilagodbom poreznih stopa ovisno o emisiji ugljika kako bismo izbjegli probleme u konkurentnosti za naša poduzeća. E, drugi e, instrument je konsolidirana osnovica poreza na dobit, ali postoji i iz drugih. Neću biti toliki pesimist kad je riječ o tome što smo već postigli, kad je riječ o otvaranju radnih mjesta i nezaposlenosti posljednjih godina jer problem već postoji u nekoliko država, uključujući i moju, osobito e, u nekim regijama nekoliko država, ali ako se osvrnete unatrag e, i pogledate godine krize, vidjet ćete da smo postigli napredak. Moramo dalje graditi na tom napretku i postići još bolje rezultate. Hvala. Hvala, zahvaljujem zastupnicima na pitanjima, a sada gospodinu Gentiloniju također zahvaljujem na njegovim odgovorima i pozivam ga da dade e, kratki završni, kratku završnu riječ od pet minuta. E, ma, Hvala vam. Naravno, evo, imali smo tri sata vrlo intenzivne rasprave. Želim zahvaliti i prevoditeljima koji, kao što sam evo i sam mogao posljednjih godina svjedočiti, e, pružaju doista visoku razinu svoje usluge i omogućili su mi raditi na najbolji mogući način. E, una tappa fondamentale di un processo democratico. Današnji dan smatram još jednim korakom u demokratskom procesu. Često raspravljamo o tome kako funkcionira europski demokratski sustav. Pa mogu vam reći da sam u pripremi za ovo saslušanje e, odgovarajući za vrijeme saslušanja na vaša pitanja upravo dobio potvrdu činjenice da europska demokracija možda ima svojih ograničenja, ali postoji funkcionira i to je zaista nešto na čemu možemo graditi budućnost Unije. Zahvaljujem vam na tome. A dopustite mi vratiti se samo na još jedno pitanje oko kojeg želim, ukoliko je to moguće, biti još jasniji. Jer mi se čini da smo e, već više puta u pitanjima i odgovorima pokušali e, na slična pitanja odgovoriti. Dakle, ono što je ključno ili moja ključna poruka danas jest da ću pokušati ne miriti se sa situacijom koja bi predstavljala zastoj ili stajanje u mjestu. I zbog toga ću uključiti što je god više moguće, naravno prema pravilima, što više moguće, dakle, uključiti parlament. Ne možemo si dozvoliti situaciju zastaja. Ne možemo dozvoliti neodlučivanje o puno pitanja o kojima smo raspravljali danas prije podne. Od poreza pa do našeg odnosa prema rastu, pravila vezana za naše proračunske politike i naravno o svim e, drugim pitanjima koja su možda izvan e, mog mandata. Dakle, ne smijemo se zadovoljiti statusom quo. I e, kako bismo to uspjeli, mislim da imamo na raspolaganju samo jedan, jedini instrument, a to je politika i povjerenje. Dakle, ta dva pojma Bez politika, odnosno bez stvaranja saveza, bez e, dogovaranja između različitih klubova ili skupina, ne prihvatiti razdvajanje istoka, zapada, sjevera, juga, različitih dijelova Europe. Bez takvih politika nećemo uspjeti prevladati zastoj. S druge strane, potrebno nam je povjerenje, međusobno povjerenje. Bez Povjerenja nema niti pobjednika, niti pobjeđenih. Biti će to onda konačni poraz našeg zajedničkog projekta Europske unije. I upravo zbog toga vas molim za povjerenje. Ja sam Talijan i dolazim iz obitelji socijaliste demokrata. Međutim, Ukoliko budem potvrđen kao povjerenik za gospodarstvo, biti ću povjerenik za gospodarstvo Europske unije. Moja pozornica će biti Europa. I zato vas molim za povjerenje. Dakle, tražim vašu podršku i siguran sam da ćemo na najbolji mogući način surađivati u našem zajedničkom europskom interesu. Hvala vam svima na jutrošnjoj raspravi. Hvala. Thank you. Thank you, Mr. Gentiloni. I now close the meeting. Hvala gospodine Gentiloni, zatvaram sastanak. Sastanak koordinatora će se zadržati za održati za zatvorenih vrata da bismo ocijenili kandidata. Hvala.